Dragi kolege, dobrodošli na poslijepodnevni dio našeg sastanka. Prelazimo na devetu točku. Prvo elektroničko glasanje. Radi se o nacrtu mišljenja o sporazumu između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza odgovorni izvjestitelj Petras Astrevičius. Želite li uzeti riječ? Ne. Tako da možemo odmah krenuti na elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. One vote Okay, Zatvaram glasanje. Usvaja se 57 nasprema 3. Prelazimo na desetu točku. To je nacrt mišljenja o prijedlogu odluke vijeća o sklapanju sporazuma između nas i Republike Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave Izvjestitelj je još jednom Petras Astrevičius. Želite li uzeti riječ? Vrlo razočaravajuće. Otvaram glasanje. Molim, glasajte. Zatvaram glasanje. Usvaja se 53 nasprama 10. Već sada prelazimo na 11. točku, to je preporuka visokom predstavniku i vijeću u skladu s člankom 118 poslovnika za pripremu postupka za preispitivanje sporazuma o zabrani širenja nuklearnog oružja 2020 sa nadzorom nuklearnog naružanja i mogućnosti nuklearnog razoružanja. Izvjestitelj je Sven Mikser. Želi li uzeti riječ? Izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedniče. Nisam skroman kao moj prijatelj Petras, tako da ću reći nekoliko riječi. Ova ovogodišnja pregledna e, konferencija označava 50. obljetnicu stupanja na snagu izvornog ugovora o neširenju nuklearnog e, naoružanja koja je stvorila okvir za nuklearno razoružanje, sprečavanje širenja nuklearnog oružja i sprečavanje zloporabe e, nuklearne sile i odnosno smanjivanje rizika proširenja nuklearnog oružja i to je naravno svakako u širem sigurnosnom interesu Europske unije da ovogodišnja konferencija bude uspješna, ne samo zbog toga jer se radi o obljetnici samog ugovora, već i zbog toga jer ako e, ne, da nije došlo do tog e, sporazuma, bi e, bio drugi neuspjeh, budući da je prije pet godina bila pregledna konferencija koja nije dovela do jednog konsenzualnog dokumenta. Stoga bih želio zahvaliti kolegama koji su bili vrlo aktivni i u pripremi ovog dokumenta u obliku značajnog oblika e, predloženih amandmana i vjerujem da mnogi amandmani su E, bi ojačali izvorne preporuke, posebno zahvaljujem e, izvjestiteljima u Sjeni s kojima sam imao vrlo konstruktivne rasprave i uspjeli smo ugraditi njihove predložene amandmane u deset kompromisnih e, prijedloga i nadam se da ćete ih poduprijeti. E, dakle ćete poduprijeti e, ove preporuke kako ovdje u odboru, tako i na plenarnoj sjednici. Hvala vam lijepa. Želi li još netko uzeti riječ? Postaviti pitanje? Nema. Sada možemo početi e, glasanje. Amandman 45 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 tko je za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 50. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 50. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 53. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? provjerit ćemo 54. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 56. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 56. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jasno se usvaja. 57. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 58. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63. Za, protiv, suzdržani, Odbija se. 66 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 66, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 67, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 71. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. 71. Otvaram glasanje. It's closed. Zatvaram glasanje. Jasno je da se odbija. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 73. Eh, otpada. 74 71 eh, nije bilo, dakle prelazimo na 74. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 75 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 76 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 77 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 78 za? Protiv? Suzdržani? odbija se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo 84. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 je pozvučeno, 87 tko je za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo 87. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91. Tko je za? protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 91. Otvaram glasanje. Closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. 89 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90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 Amandman 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 100. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 102. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 111. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 112. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 113. Za, protiv, suzdržani, siguran sam da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. 113 gospodin Danžon. Zatvaram glasanje. Odbija se. 114 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 115 nije preuzet. 116 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodne izjave 6, tko je za, protiv, suzdržana, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo broj 7. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna izjava 8, tko je za, protiv, usvaja se 9, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 otpada. Dolazimo na e, uvodno izjavu 13. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 koje za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Mislim da je to vrlo jasno, ali zatvaram glasanje. U redu. Odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 17, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se vrlo jasno. Kompromis 6 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 20. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, preuzet od Petrasut, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8, tko je za, protiv, suzdržani, odbija, e, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 amandman 37. Sada dolazimo na 37 i imamo usmeni amandman. Izvolite. Želimo samo promjenu u intentional, u unintentional, dakle gdje su e, rizici e, slučajnog, e, pokrevno, neovlaštenog i nenamjernog. Dakle, ovdje se, to se odnosi samo na prvi dio. Dakle, ta dva slova naravno mijenjaju značenje. Ponešto. Jel su li svi sredni sa ovim uh, usmenim amandmanom? Dakle, prvi dio 37 koji je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 37 prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Tko je za drugi dio? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 39. Gospodin Weimers, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 40. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Odbija se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Usvaja se. 43. Tko je za? Za gospodina Pajta. Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Još dva glasa nedostaju. Zatvaram glasanje. Velika većina. Usvaja se. 44. Donžon. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo 44. Zatvaram glasanje. E, malom većinom odbijeno. Citati 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Broj 3. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Imamo usmeni amandman broj 2. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Citat četiri, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj pet, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Elektroničko glasovanje o nacrtu izvješća kao što je izmijenjen, otvaram glasanje. It's Zatvaram glasanje. Usvaja se 61 naspram 1. Čestitam Sven Mikser. Očigledno dobro izvješće. To je dakle bilo današnje glasanje. Nastavit ćemo sastanak za pet minuta kada ćemo zaželjeti dobrodošlicu Valede Almida.